Dobro jutro, poštovane dame i gospodo. Molim bi vas da sjednete na svoja mjesta. Srdačno pozdravljam sve kolege i kolegice koji su se evo, ovako rano ujutro okupili ovdje. Dobro došli na ovo prijepodnevni dio našeg zasjedanja. Predstavljam također i predstavnike iz vijeća i komisije. E, prva točka dnevnog reda.